političkoj i na tehničkoj razini. Vjerujem da možemo imati otvorenu raspravu s Poljskom. Poštivanje vladavine prava važna je i za institucije Europske unije i za države članice i doista je ključni element za funkcioniranje unutarnjeg tržišta na temelju uzajamnog povjerenja i priznanja. Hvala. Gospođo potpredsjednice, puno vam hvala na e, uvodnim izjavama i na, i naglašavanju da nema budućnosti bez pridržavanja pravne države. A sada e, gospođa Mecola za EPP, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Mislim da je doista evidentno koliko je situacija aktualna. E, ponovno razgovaramo o Poljskoj zato što su poljski građani također i državljani Europske unije i zaslužuju jednaka prava i zaštitu kao i netko u Švedskoj, Italiji ili Njemačkoj. I svi pravosudni kanali su im blokirani na nacionalnoj razini tako da mi nećemo ustuknuti od toga da interveniramo. Ova rasprava se vodi kao posljednja mjera kao apel poljskoj vladi da odaberu dijalog, a ne konfrontaciju, pravosuđe, a ne predrasude, europske vrijednosti, a ne populizam koji se, kojem se pribjegavalo u prošlosti. Posljednji put kada je poljski pravosudni sustav bio e, pod tolikim pritiskom vlade bilo je prije 1989. godine. Ova poljska vlada je regresirala. Zapravo se koriste istim taktikama regresije i opresije koji su doista protiv svega za što su se Europljani borili i za što se današnja Europska unija zalaže. Ali u tom slučaju hrabri suci se zalažu upravo za suprotno i mi doista gledamo na njihove postupke sa velikim poštovanjem. Mislim da je to stvarni simbol poljske hrabrosti kako se svijet divi. I postoje neke posljedice članstva u Europskoj uniji, postoje neka pravila ovoga kluba koje države članice moraju poštivati. Prema tome, Europska komisija mora iskoristiti sve mjere kako bi se provele privremene mjere kako bi se zaštitio europski način života. Ovaj eh, antievropski put Poljske nam govori o tome da je Poljska skrenula s pravog puta. Mi smo tu i želimo im pružiti ruku. Nemojte okrenuti leđa Europi. Hvala. Sljedeći za SED, eh, gospodin Lopez Aguilar. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Potpredsjednice Jurova, kao što znate, ja sam eh, predsjednik odbora LIBE, odbora za građanske slobode, koji se bavi načelima vladavine prava i demokracije u osnivačkim ugovorima. to su također i poštivanje manjinskih prava i pluralizma mi možemo imati različita mišljenja, ali moramo se pobrinuti za trodiobu vlasti. Nažalost, morali smo pokrenuti postupak temeljem članka 7. protiv Mađarske, a e, to isto vrijedi i za Poljsku o kojoj se danas raspravlja. Ovdje se provodi niz pravosudnih reformi koji doista ozbiljno ugrožavaju neovisnost sudstva. E, stegovno vijeće po svom ustroju ne funkcionira sukladno pravu Europske unije i postoje moguće sankcije protiv onih sudaca koji ne poštuju liniju kojom se nameće. Tako da mi u odboru Libe podržavamo vaš rad Molim vas, uključite nas e, u postupak kao i države članice. Mi ćemo nastaviti provoditi ključna načela prava Europske unije. Ne možemo prihvatiti da dođe do rastrojavanja ustavnog poretka niti u jednoj državi članici. Äh, New gospodin Šimečka. Hvala gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolege, sjećam se kada smo prošli puta vodili ovu raspravu prije četiri tjedna i sjećam se da sam rekao da je situacija u Poljskoj doista bez presedana i da do sada niti jedna država članica u povijesti Europske unije nije vršila takav pritisak nad pravosudnim sustavom. Međutim, četiri tjedna kasnije situacija je još gora nego tada. Poljska je prva država članica u kojoj provođenje zakonskih propisa Europske unije može dovesti do toga da se nekog suca razriješi. A Ustavni sud zapravo e, pomaže vladi u borbi protiv neovisnih sudaca. Vrijeme ističe ako se potpuno zavlada i Vrhovnim sudom, to bi moglo doista značiti potpuni kraj e, trodiobe vlasti u jednoj državi članici. Ne radi se o kažnjavanju Poljske ili Poljske vlade. Mi moramo reagirati kako bismo e, zaštitili građanska i demokratska prava državljana Europske unije. U ovom slučaju radi se o državljanima Poljske. Često e, čujem da su u zapadnoj Europi pristrani kada je riječ o Poljskoj i da ne razumiju pravno nasljeđe i što to znači nasljeđe, imati nasljeđe iz komunizma. Osobno dolazim iz Slovačke i e, komunističko pravosuđe je procesuiralo moje roditelje. Tu se ne radi o pravnoj tradiciji, nego se radi o jednom od ključnih načela Europske unije. Hvala, nastavljamo dalje. Kolega Blaško, za ide, izvolite. Važena pani predsjedajci, děkuji vam za slovo. Hvala vam lijepo, potpredsjednice, što ste mi dali riječ. Doista je začudno kako još jedanput vodimo raspravu u Europskom parlamentu vezano uz prijetnje vladavini prava u Poljskoj. Netko bi mogao pomisliti da bi se na dnevni red stavila rasprava o tome zašto je Ujedinjena kraljevina napustila Europsku uniju. No ovdje se opet čuju jake riječi o ograničavanju patriotizma i nacionalnog suvereniteta interferiranje u svakodnevni život građana. Ovdje se radi o jednoj kampanji onih koji žele zaštititi demokraciju protiv Poljske. Poljska je uvela svoj koncept demokracije koji je nekima neprihvatljiv. Mislim da se nitko nema pravo miješati u unutarnje poslove suverene države kada god se to događalo u povijesti nije dalo dobre rezultate. Trebamo se zapitati radite li to da biste izazvali domino efekt. Gospodin Reintke za izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, potpredsjednice, dragi kolege. Postoji jedna činjenica Postoji više načina za izgradnju demokratskih sustava i mi nemamo iste pravne tradicije u Europi. Međutim, postoji jedan preduvjet za sva demokratska društva, a to je sljedeći. Ako se dobije većina, to ne znači da to nekome daje pravo da ugrožava vladavinu prava i temeljna prava. Spominjem jedno i drugo zato što se i jedno i drugo nalazi na meti poljske vlasti. Neovisnost pravosuđa, trodioba vlasti doista su kamen temeljac e, demokracije. Međutim, tu su i temeljna prava, posebno onih e, kojima ih je najlakše oduzeti. Ja vjerujem da u budućoj raspravi o postupku temeljem članka 7. mehanizmu o vladavini prava i svim budućim raspravama moramo uzeti u obzir obje spomenute dimenzije. Poljska je zemlja koja se nalazi u srcu Europe. Bez Poljske ova Europska unija ne bi mogla biti kompletna. Poljski građani su i državljani Europske unije. Umjesto da se optužuje Brisel e, ili Europski sud za ljudska prava ili netko drugi, Poljska vlada bi trebala pokrenuti jedan otvoren, konstruktivan dijalog da se riješi ovo vrlo važno i relevantno pitanje i želim apelirati na vas kolege da prenesete tu poruku Poljskoj kolege. Bez obzira na vaš stav u ovoj raspravi, ono što smo vidjeli tijekom Kampanja mržnje i protiv pojedinih europarlamentaraca u Poljskoj u posljednjih nekoliko mjeseci doista je neprihvatljivo. Možemo imati demokratsku raspravu samo ukoliko e, drugima iskažemo e, poštovanje. Hvala, vidjela sam vaš plavi karton, ali kao što znate obično nemamo plave kartone u prvom krugu govornika, e, dakle kada riječ imaju govornicu ime klubova. A sad nastavljamo sa gospođom Šidlo za ECR. Izvolite. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Polska wspiera wszelkie działania zmierzające do wzmocnienia ram <clears throat> prawa. Gospođo predsjedavajuća, Poljska je doista poduzela sve moguće mjere kako bi ojačala vladavinu prava, no mislim da se treba jasno spomenuti osnivačke ugovore. Tu ne smije biti diskriminacije i doista je za žaljenje što Europski parlament ovdje predstavlja jedan politički akt. Poljsko pravosuđe doista treba hitno reformirati temeljem Poljskog ustava i sukladno očekivanjima poljskih građana mi možemo reformirati pravosuđe i mi ćemo tu reformu provesti do kraja. A sada se u Poljskoj vodi jedna pravna rasprava, tu postoji neke političke razmirice, međutim e, time će se baviti poljski sudovi i poljski političari. To je sve uređeno poljskim zakonima i mora se također spomenuti da se reforme provode i u drugim državama članicama Europske unije. Primjerice, kada sudac želi biti politički angažiran, u Francuskoj i Njemačkoj je to još moguće. Poljski građani očekuju da se provede reforma pravosuđa, a poljska vlada djeluje u interesu svojih sugrađana, a ne samo selektivno. Mi bismo htjeli dovršiti ovu reformu i mislim da imamo svako pravo to učiniti. Ova današnja rasprava je doista politički intonirana i ne vidim povoda za to. Već smo prije tri tjedna vodili raspravu o vladavini prava u Poljskoj. U međuvremenu se nije dogodilo ništa što bi išlo u prilog argumentu da se u Poljskoj krši vladavina prava. Mislim da se ovdje zapravo kreira jedna realnost. Potpredsjednica Jurova bila je u službenom posjetu Poljskoj i dobila je jamstvo da smo spremni nastaviti dijalog. Međutim, da bi taj dijalog bio moguć, obje strane moraju biti spremne na angažman. Imam dojam da je samo poljska vlada trenutno spremna na dijalog. U posljednje tri godine mi smo pokušali objasniti e, razloge za ove reforme koje provodimo. Mi bismo htjeli donositi odluke na temelju pravnih propisa. Dragi kolege, mislim da se trebamo usredotočiti na nešto drugo, ne na Poljsku, nego na ono što se zbiva u ovome domu, zašto se Poljsku kritizira za nešto što postoji u svakom drugom sustavu. Isto tako se postoji neke političke igre na lokalnoj razini, no nije li vaša dužnost obraniti Europski parlament od toga da se koristi da se instrumentalizira u političkim kampanjama. U Poljskoj se trenutno vodi kampanja, no imam dojam da oni koji su odgovorni za ovu raspravu žele izvršiti pritisak na krajnji rezultat te e, kampanje za predsjedničke izbore u Poljskoj. Želim apelirati na vas, e, kolege, nemojte slušati one koji se nisu u stanju pomiriti sa demokratskim odlukama i žele izvršiti pritisak kako bi se promijenio krajnji rezultat. Neki poljski političari čini se ne razumiju da će taj e, politički kontekst zapravo ugroziti Europsku uniju. Poljska je članica Europske unije, ali je isto tako i suverena država i kao suverena država ima pravo braniti mi smo također odgovorni za ono što se događa u Europskoj uniji poput bilo koje druge države članice i htjeli bismo da se prema nama postupa jednako kao i prema drugima. Kao bivši bivša premijerka Poljske Želim vam reći da je Poljska zemlja kojoj se poštuje vladavina prava, mi poštujemo poljski ustav kojim se rukovodimo, kao i osnivačke ugovore Europske unije. Mi smo suverena država i to će tako i ostati. Hvala. Kolega Arvanitis u ime Gue Engela ima riječ sada, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Nepravedno je čuti neka mišljenja prema kojima parlament, Europski parlament ili zastupnici ne vole Poljsku. to je nepravedno. Ipak ne možemo dozvoliti nekim državama članicama da preformuliraju, da promijene povelju o ljudskim pravima i načela Europske unije. Trenutna vlada u Poljskoj je u sukobu sa mnogim našim načelima što se tiče vladavine prava, E, prava manjina, zloporabe moći i prava žena na abortus. Poljska vlade se mogu mijenjati, ali temeljna načela ne. Oni temeljna načela moraju ostati na snazi. Molimo vas da saslušate, molim sve klubove da me saslušaju, ne samo krajnju desnicu, nego Renew, Pučane, SID, Zelene. E, ne smijemo si dozvoliti pogrešku. Kolega Puđ Monika Zamajo ima riječ u ime nezavisnih zastupnika. Izvolite. Poštovani kolege i kolegice, danas govorimo o vladavini prava u Europi, posebice o Poljskoj. Ovo je jako potrebno. Ako u jednom dijelu Europe nemamo poštivanje za vladavinu prava, to utječe na cijelu Europsku uniju. Problem jest u tome da Europska unija primjenjuje dvostruke standarde i djeluje na različite načine ovisno o državi članici. Ako se Europskoj uniji mora zaštititi vladavina prava, institucije Europske unije moraju biti spremne otići do kraja i to s bilo kojom državom članicom. Moraju biti odlučni sa slabima i to je također kršenje ljudskih prava. Poljaci koji prate ovu raspravu mogu se sada upitati a što je sa Španjolskom? Zašto Španjolska ignorira odbor za ljudska prava Ujedinjenih naroda ili rezolucije Europskog e, suda? Zašto je u redu kad Španjolska stavlja u zatvor političke disidente, a Ustavni, Ustavni sud uh, e, odogovlači pristup sudu za ljudska prava kako bismo e, govornik je prekinut. Hvala. Nastavljamo sa kolegom Halickim, Izvolite, imate riječ. Vidjela sam da ste maknuli karton, a ili ipak sad želite postaviti pitanje. Prihvaćate li pitanje? Dobro, imate 30 sekundi. Stvarno 30 sekundi. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospodine Puigdemont, uz dužno poštovanje, kako možete doći ovam u vječnicu i dijeliti lekcije o vladavini prava? i o e, primatu zakona. Vi ste bili prvi predsjednik katalonske vlade koji e, nije poštivao vladavinu prava. Kada ste jednostrano proglasili neovisnost, vi ste pregazili statut i ustav e, Španjolske. Vi ste ignorirali presude Ustavnog suda. Zar ne mislite da je to nedosljedno ono što ste vi učinili u odnosu na vašu izjavu? Imate 30 sekundi za odgovor. Hvala što ste mi dali mogućnost da objasnim e, vrlo jasno zašto Europa ima dvostruka mjerila. Kad bih sutra otišao u Poljsku, vjerujem da bi Poljaci poštivali moj parlamentarni imunitet. Ako sutra budem otišao u Španjolsku, španjolske vlasti neće poštivati moj imunitet koji mi ovaj parlament daje, stavit će me u zatvor do e, kraja života. E, to je upravo E, stajalište koje Europska unija ne bi trebala zauzeti za e, obranu vladavine prava tamo gdje je ona ugrožena. Hvala. Riječ kolega Halicki. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovo nije rasprava o reformi e, pravosuđa jer takva reforma se u Poljskoj trenutno ne provodi E, imamo jako visoke naknade za sud i građani su dosta razočarani. E, izgleda kao da se e, sva moć koncentrirala u jednoj državi tako da imamo nekažnjivost. Jedan simbol ove moći bilo je, bilo je imenovanje predsjednika suda koji nije poštivao odluku presudu vlastitog suda. To je bilo simbolično onoga što će poljska vlada činiti sa europskim zakonom. I građani bi trebali moći računati na zaštitu ljudskih prava, a suci u cijeloj Europi bi trebali raditi za europske građane u cijeloj Europskoj uniji. Ovdje sam čuo da e, se Poljsku muči, da je muči Europska unija. mi smo imali 64 imena osoba koje nisu na pravilan način imenovani u sudbeno vijeće. Ali želim komisiji reći, Poljska e, će pobjediti kao što je u prošlosti je uvijek pobjeđivala. Hvala, gospođa Barli ima riječ. Zahvaljujem. Neovisni stručnjaci Venecijanske komisije nisu mogli biti jasni po njihovom mišljenju. E, Poljska e, i najnovija e, reforma dovela je suce u nemoguću situaciju gdje im se prijeti disciplinarnim kaznama ako primjenjuju europsko pravo i zato se upozorava Poljska da ne e, donese taj zakon, ali poljski predsjednik upravo potpisao taj zakon usprko svim e, upozorenjima. To će imati e, posljedice za Poljsku i osobne posljedice. Prošlog tjedna je disciplinska komisija suspendirala suca za navodni za navodni prijestup E, koji e, e, kojemu je on donio mišljenje o jednom pred, o jednom slučaju koji je donio Europski sud i to za koga i to od strane koga sa od strane disciplinarnog vijeća. Znači tu se vide puno malih dijelića mozaika i puno malih zakona koji e, pokazuju da prednost e, i prvenstvo europskog prava više ne vrijedi u Poljskoj kao ni neovisno sudstva. Upravo zbog toga ne smijemo više dopustiti odabiranje onoga što se kome sviđa u pravu jer Europska unija nije samo zajednica o prava nego i obveza. Hvala, imate plavi karton, prihvaćate li pitanje? Evo, E, možemo prihvatiti samo jedno pitanje. Vi ste prvi, izvolite, imate riječ, točno 30 sekundi. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, imam jedno pitanje za vas. Europa i Njemačka. Sada vi govorite o članku 107. Ako e, vi djelujete protiv sudstva, u Poljskoj e, sudac je odgovoran disciplinski. Sad imam prijevod iz njemačkog zakona predamnom. Ako poštujete zakon u Njemačkoj kao sudac, možu vas staviti u zatvor do pet godina. Je li to njemačka ili poljska verzija zakona? 30 sekundi za odgovor, izvolite. Kao prvo ja ovdje ne zastupam Njemačku nego, za, nego e, građana Europske unije. Drugo, e, e, e, ovo je bila laž kada je rečeno da se e, poljski suci ne smiju politički angažirati. naime, postoje kolege iz AFD-a koji također u Njemačkoj sjede u Bundestagu, znači to nije istina. Ono što ste vi citirali je krivo tumačenje i E, to je kada se namjerno, znači to se odnosi na slučajeve gdje se zakon izvrče namjerno. E, naime, e, kada je jedan europski sud želi primijeniti europsko pravo i da ako neko ima drugačije mišljenje o tome u Njemačkoj to nitko neće osporiti, ali u Poljskoj da. Sada dolazimo do sljedećeg govornika. Kolegica Strugariju, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. U siječnju e, suci iz 20 europskih zemalja su solidarnosti sa sucima izišli na ulice radi prosvjeda. Čuli smo e, mnogo o pravnom sustavu i sucima koji brane svoju neovisnost e, i to u svojim odlikama. Povjerenice, vi ste u pravu ono što se sada događa u Poljskoj nije reforma nego destrukcija i ne možemo sjediti gledati kad vlada e, ruši identitet država članica Europske unije zato što je to u pravnom DNK Europske unije da imamo neovisne sudove koji donose presude u skladu sa pravednim načelima pravnim suđenjem i e, Europske unije. Sada poljski organi udaljavaju Poljsku iz pravnog sustava Europske unije i ne žele priznati primat europskog zakona. Mislim da je ta reforma koja je e, izbrisala europski zakon i vladavinu prava. Podsjetite ih e, u Poljskoj, molim vas, da je Poljska e, glavni korisnik sredstava Europske unije i kada se donose propisi, govornica je prekinuta. Hvala. Možda ćete imati mogućnost odgovoriti ako prihvatite plavi karton. Mm, kolegica Višnjevska želi postaviti pitanje. Prihvaćate li ga? Kako netko sjedi u europskim institucijama i ignorira eh, vladavinu prava? To je pitanje. Sada dolazimo do kolegice Štrik. Hvala. Gospođo predsjedateljice, e, Poljska vlada nije e, je obespravila svoje suce. Oni su sada kriminalizirani zato što vrše svoju dužnost, a to je da donose neovisne presude u skladu sa zakonima Europske unije. To je još jedan alarmantan korak prema diktaturi i nedostatku demokracije, jer time se samo građane liši prava da budu zaštićeni od e, e, vlasti. I time naše ključne vrijednosti se dovode u opasnost. Kažnjivost također je povezana s erozijom e, ljudskih prava i želim komisiju potaknuti na to da potakne proceduru za kršenje prava i da se suspendira provođenje zakona. I to je bitno ne samo za europske institucije, nego za vlade koje trebaju preuzeti vlastitu odgovornost i sve imaju političke instrumente, ali i pravne instrumente, ali do sada se neki e, e, skrivaju i iza komisije. Za građane e, Poljske važno je da djelujemo. Hvala. Imate još jedan plavi karton. Prihvaćate li karton kolegice Višnjevske? 30 sekundi za pitanje. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Prethodna govornica rekla da se suci protestiraju protiv e, pravosudne reforme i to na miran način zato što su im vlasti dale zaštitu kao i u Francuskoj ali u Francuskoj e, oni koji su prosvjedovali nisu mogli to učiniti jer su napadnuti što se dogodilo s jednim sucem. Jednom sucu je oduzeta imovina. Samo da podsjetim na situaciju. Prostite, stvarno nisam shvatila kontekst ovog pitanja. Vi ste govorili o prethodnom govorniku koji je govorio o tihom prosvjedu. Mi smo to vidjeli, to je istina. A prosvjed eh, je s pravom bio protiv e, smanjivanja njihovog profesionalnog djelovanja, a demokracija možete reći da je samo pravo većine, ali demokracija je, temelji se na tome da se zaštite svi, a demokracija ne može postojati bez vladavine prava. Sljedeći na popis govornika kolega Gonzales Bons. Izvolite, imate riječ. Hvala. Poljske vlasti izgleda da više paze na koliziju, a ne na kompromis. Nakon posjeta povjerenice Jurove nadali smo se da ćemo imati transparentan dijalog i pošten dijalog, ali vidjeli smo da se sada donosi novi zakon, to je novi napad na neovisnost sudstva. Od siječnja smo vidjeli da je više od 40 sudaca napadnuto zato što nisu e, u suglasnosti sa odlukama vlade. E, kakva je to pravda, pravda koja napada suce? Koji je pravi cilj reforme da se poboljša dijeljenje pravde ili da pravda bude podvedena pod kontrolu politike. To nije kompatibilno s demokratskim vrijednostima zbog kojih smo mi europljani. Žao mi je što to moram tako reći, ali ono što vidimo u Europi nije reforma, to je vrsta represije kad neovisno, sud, neovisno sudstva jest u opasnosti, važno je da Europski sud za ljudska prava, Europska komisija interveniraju. Uloga sudaca je da se zajamči, da se poštuje vladavina prava Europskoj uniji. Hvala. Samo da vam objasnim. Imamo pravilo da uzimamo samo jedan plavi karton po osobi. Kolegica Višnjevska je mm, podignula plavi karton. Ako govornik prihvati pitanje, onda može odgovoriti, ali ne može imati dva pitanja od iste osobe. Hvala. I PIS, to je stranka na vlasti imamo ministra pravosuđa Žobrana koji e, uništava pravosuđe u Poljskoj i sada je spreman za konačnu borbu protiv poljskih institucija. Poljska vlada izgleda da je sada spremna za još jednu katastrofu, a to je zamrzavanje europskih sredstava na e, vrlo sporali i siguran način. žele obraniti svoju partijsku liniju i svoj interes. To je opasnost za svakog poljskog građanina. Poljska ima stranku na vlasti, ali to ne znači da su svi Poljaci takvi. Poljaci bi htjeli živjeti u skladu s vladavinom prava, ali zbog ovog ludog ponašanja vladajuće stranke to trenutno nije moguće. Zbog ovakvog ponašanja vladajuće stranke vidimo što se može dogoditi. E, ova prodemokratska strana Europskog parlamenta mora obraniti Europu. Hvala, imate plavi karton, prihvaćate li pitanje? Da, izvolite. Gospođa Šapčinska ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ako netko govori o polexitu, onda je to problem. Ja sam Poljakinja i ponosna sam na svoju zemlju. Imamo prekrasnu povijest i prekrasne građane. Ne bi se trebali plašiti e, građane sa polexitom. Nismo mi Britanci. Hvala, izvolite. Imate riječ za odgovor. Hvala. Poštovani kolege, ja sam također jako ponosan na svoju zemlju eh, koja ima jako eh, respektabilnu, eh, reksabilni ustav, ali ja ne mogu podržati to što sad čini vlada jer ona uništava moju zemlju. Hvala. E, ja sam e, dozvolila plavi karton, ali vi niste postavili pitanje. Dakle, želim vam samo reći da kod sljedećeg plavog kartona vi morate postaviti pitanje. Kolegica Keller ima riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Uvažena povjerenice Jurova, Gospođo Brnjac, državna tajnica za europske poslove, dragi kolege. Ruke iz Gdanska podržavaju 27 europskih zastava u Europskom parlamentu. Mi poštujemo poljski narod. Više ga ne prepoznajemo u ovoj novoj vladi, ovom novom disciplinskom režimu protiv sudaca koji nesklono gledaju na reformu pravosuđa. Mi inzistiramo da se postupno, ciglu po ciglu, mi, naime vidimo da se događa da se ciglu po ciglu ruši vladavina prava i naš demokratski model. Dragi kolege, trebamo osnažiti prostor pravde i slobode, trebaju nam snažne pravosudna tijela kako bismo se borili protiv terorizma na internetu. Uvažena povjerenice, zanima me e, što ćete konkretno poduzeti, koje ćete mjere poduzeti kako bi se okončila ova situacija koja doista dovodi u pitanje vladavinu prava u Europi. Morali ste završiti. E, krećemo dalje. Gospodin Bilčik. E, predsjednice, gospođo potpredsjednice. E, ja sam ponosni pripadnik srednje europske države i e, demokratske i slobodne Europe. Sjetimo se, povratak Srednje Istočne Europe u Europu promijenio je Europsku uniju iz temelja i to na bolje. Mir i demokracija proširile se kontinentom i europski osjećaj dostojanstva, vladavine prava i pravde treba biti isti u svim dijelovima Unije, no problem je što tome nije tako. Kao slovački zastupnik u ovom domu zabrinut sam zbog kvalitete pravosuđa i vjerodostojnosti pa europskih propisa u cijeloj Uniji, zato sam ovdje za obranu i Poljske, ali i europske pravde. Vjerujete mi, kažem to kao e, kolega iz Srednje Europe, nema skrivene agende, samo naša zabrinutost za kvalitetu demokracije i vjerodostojnost vladavine prava u Poljskoj i Europskoj uniji. Uvaženi kolege, za, e, u ime cijele Europe ne možemo se vratiti bilo kakvoj zlouporabi pravosuđa koje bi moglo uništiti Europu na način e, kao što je to bilo prije. Kolega Mandel, izvolite. Hvala potpredsjednice, povjerenice. Dopustite da uvodno kažem da sam duboko povezan sa građanima u Poljskoj, kažem to posebice kao Austrijanac. Austrijanci e, imaju puno toga za zahvaliti Poljskoj povijesno. Znamo da je Poljska od ideologije 20. stoljeća e, posebice e, trpjela i također znamo i da je drugi svjetski rat krenuo napadom na Poljsku i e, nacionalno-socijalistička e, tvorevina je e, upravo napala Poljsku temeljem jedne laži. Kažem to upravo zato što želim reći upravo da su Poljaci preuzeli Pre, preuzeli obranu Europe i ne vrijede i nije e, i ne zavređuju sada e, takvu situaciju e, da žive u situaciji koja nije pravna država. Svi Poljaci i njihovi unuci i djeca zavređuju živjeti u vladavini prava. Kolega Murišan. Hvala. Trenutna poljska vlada je tako zvana stranka E, PIS, pravo i pravda e, e, treba, sada čini nešto što treba detaljno pogledati. Ono što poljska vlada prodaje svojim građanima kao reformu pravosuđa i dekomunizaciju, to je zapravo laž i to nije ona modernizacija sustava koju, koju oni obećavaju, nego autoritarijanizam. E, znamo da je Poljska više od sadašnje vlade. Vlada dolazi i odlazi. Znamo također da je Poljska e, e, isto i onaj pošteni sudac koji brani vladavinu prava protivno svim prijetnjama, kao i svaki poljski građanin koji protestira protiv napada vlade na vladavinu prava. Poljska je također i iskreni i objektivni no, novinar koji promiče vladavinu prava i slobodu govora. Mi smo uz Poljsku e, vladu, a mi smo uz poljski narod i kažemo e, poljskoj vladi poslušajte što vam govori vaš narod. Prihvaćate li plavi karton kolegice Salevske? 30 e, sekundi za pitanje, ali samo ako je pitanje. Zahvaljujem. Nisam sigurna znadete li, no 20.000 tisuća poljskih e, građana protestiralo je e, za poljsku vladu i ne znam jeste li upoznati sa temeljnim ugovorom Europske unije jer možete sve pročitati ali tu nema nikakvih e, ovlasti pa, za parlament i Europsku komisiju da vodi ovakve rasprave. Pa sada želim zamoliti predsjednicu, molim vas Nemojte na ovaj način kritizirati e, Poljsku niti bilo koju drugu zemlju. Ponovno nema pitanja. Kako mislite dobiti odgovor ako ne postavljate pitanje? Posljednji puta sam e, e, dala priliku, ali vi pokušavate samo dobiti dodatno vrijeme za govorenje. Znači 30 sekundi, ali prihvaćamo samo pitanja pod e, plavim kartonom. Pitanje je bilo jasno, znadem li, e, poznajem li e, temelj ugovora Europske unije, a odgovor je da, da, poznajem. Uvažena kolegica, znadem i članke ugovora koje govore o europskim vrijednostima. Također znam i da je naša e, dužnost braniti vladavinu prava u svakom kutku Europe, jer to je europska vrijednost. I također znam za 10.000 ljudi u Poljskoj koji su izašli na ulice govorili da hoće vladavino prava i govorili protiv e, i mm, govorili to svoje vladi koja to ne poštuje i mi ih podopiramo. A sad nastavljamo. E, kolega, kolege Pospišili, izvolite. Zahvaljujem. Gospođa Šidlo spomenula je Češku u svojoj izjavi, a ja sam bio ministar pravosuđa pet godina u Češkoj mi ne progonimo suce u e, Češkoj zbog njihovih mišljenja. Nemamo zakon koji bi omogućio progon sudaca ili e, kazni progon zbog toga. Možda ih možemo sankcionirati za kašnjenje u radu s postupcima ili tako dalje, ali ne zbog političkih mišljenja. To je e, temelj svake demokratske države. A vaš zakon od 5. veljače je nekompatibilan sa bilo čime u EU, niti onime što imamo u Poljskoj i kao što su rekli druge kolege, vi ne pokušavate iznaći kompromisna rješenja. Vaš je predsjednik to usvojio i potpisao taj zakon i samo potvrdio tu odluku. Suci se moraju dakle, kažnjavati kada rade polako ili neučinkovito, ali umjesto toga u Poljskoj se kažnjavaju ako imaju vlastito mišljenje. To je jako loš zakon.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 neodgovorno prije deset godina na, kod, u slučaju e, pada aviona e, njegov je odvjetnik bio e, kažnjen od strane suda. No to nije europska vizija vladavine prava. Pa hvala povjerenice Jurova što pokušavate vratiti demokraciju i vladavinu prava u Poljsku. Imam puno zahtjeva za riječ u spontanom postupku javljanja za riječ. Ne mogu sve uzeti, pa ću uzeti jednu osobu iz svakog kluba. E, I ne one koji su već govorili u raspravi. Tako da krećemo sa gospodinom Polčakom paní za Hvala što ste mi dali riječ. siguran sam u jednu stvar, imamo zajedničke pravila i zajedničke vrijednosti i ako su te vrijednosti u prijetnji moramo reagirati. Upravo je to razlog za našu današnju raspravu. Ovo je vrlo jasna situacija. Vladavina prava u, e, je trenutno u jednoj zemlji u prijetnja. To potkopava naše međusobno povjerenje. Takvo ponašanje, po mojem mišljenju, je neprihvatljivo. Stoga bi mi doista bilo drago kada bi gospođa Šidlo se e, sjetila svog govora kada je bila premijerka i kad smo govorili o ustavnoj reformi njezine vlade i ona nam je rekla da će prihvatiti rezultat e, istraživanja Venecijanske komisije, no takva stvar nije se dogodila. A vi nam sada danas govorite da su e, nove reforme u redu, a to je potpuno neprihvatljivo, gospođo Šidlo, sramite se. Hvala. E, gospođa Spurek gdy e, po spotkaniu z Ursulą von der leyen premier e, bila sam e, iznenađena kada sam nakon sastanka s Ursulom, kada se nakon sastanka s Ursulom von der Leyen poljski ministar rekao da se ne govori o vladavini prava. Kako to? Zar ta tema nije bila spomenuta? Doista me brine kada e, Hrvatsko predsjedništvo kaže da vladavina prava nije prioritet. Mislim da ne bismo trebali sati s ovom raspravom vladavini prava u Poljskoj. Znamo da je puno stvari neučinkovito. Nije učinkovit baš ni članak sedmi, a također znamo i da će e, se Ustav i dalje kršiti i znamo da je to protivno interesu građana. Moram reći da ću vrlo pozorno pratiti i mislim da je došlo e, krajnje vrijeme i da Europska komisija treba biti aktivnija u ovom pogledu. Doista trebamo čuti što e, treba e, braniti građane i suce u Poljskoj i konkretno djelovanje ono što nam treba. Gospođa Joveva. Hvala. E, Europska unija izgrađena je vladavini prava. To je njezin e, temelj na kojem će stajati ili pasti. E, Parlament je 2017. jasno rekla da je situacija u Poljskoj ozbiljna prijetnja temeljnim vrijednostima Unije i neovisnosti sudca. Nedavno smo ponovno potvrdili to stalište iz rezolucije i ocijenili da stanje vladavine prava od početka primjene članka 7. još pogoršalo, ali sada to očito ne po pomaže. Sada je došlo do usvajanja ovog zakona o ušutkavanju e, sudaca i situacija je sve još gora. Doista je krajnje vrijeme jedini način da se, da se e, uključi i financijski mehanizam i da se smanja isplaća, isplaćivanje sredstava i zamrznu se sredstva jer pravila treba poštivati. Ono što se u Poljskoj događa utječe na cijeli pravni sustav Unije. I ne govorimo o tome da bilo kakvo nepoštivanje vladavine prava vidimo i u nekim drugim državama članicama i u političkim strankama u njima. Hvala. kolega E, hvala predsjednice, dame i gospoda. Svaki puta kada smo u Strasburu raspravljamo o poljskoj reformi pravosuđa i zapravo sam više e, začuđen e, kojim kako koliko revno poljski zastupnici idu protiv vlastite države. Naime, iz 2019. odluka Europskog suda je nešto što ste trebali pročitati. Ako je ništa i zbog ničeg drugoga, to je zato što se suci ne izabiru sami sebe, nego zato što e, e, e, imenovanje od strane Ministarstva pravosuđa ne dovodi u pitanje trodiobu vlasti, inače bi to bilo isto e, sa Amerikom. Ono što tražite sa sada e, rade e, poljski suci da se sami izabiru i promiču, to nema veze sa trodiobom vlasti. Trodioba vlasti znači neovisnost kod odlučivanja, neovisnost nakon imenovanja, ali ne imenovanje iz redova samih sebe iz vlastih redova. Gospođa Tomašić, izvolite gospođo predsjedavajuća. poljska se našla na udaru europskih institucija zato što želi demokratizirati svoj politički i pravosudni sustav. to je tužna istina kojoj moramo pogledati u oči. nerazumijevanje koje stare članice i europska birokracija pokazuju prema postkomunističkim članicama poput poljske dovodi do sukoba koji nikome nije u interesu stare demokracije moraju razumjeti da bez lustracije nove demokracije nikada neće dostići njihove standarde. korupcija i klijentelizam u postkomunističkim državama nisu slučajni. radi se o sustavnoj pogrešci koja je posljedica činjenice da su dijelovi starog komunističkog sustava preživjeli i kao takvi su uklopljeni u novi demokratski sustav oni sprječavaju rasvjetljavanje prošlosti štite političare suce javne djelatnike i poduzetnike komunističkih korijena i onemogućavaju dovršetak tranzicije a koju nažalost sve postkomunističke države itekako trebaju. hvala neki kolege vidim da postaju nervozni. ja sam najavila da ću uzeti jedan e, iz svakog kluba. Vaš klub je bio zastupljen pa zato ne možete se spontano javiti za riječ pa za ECR ne možete sada. A sada sljedeći krug e, povjerenik Reinders izvolite. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Dopustite mi da se osvrnem na neka pitanja koja su se pojavila u ovoj raspravi. Kao prvo što se tiče ovog novog zakona, jer činjenica je da je usvojen novi zakon od kad smo posljednji puta održali raspravu prije nekoliko tjedana, želim prije svega reći da je komisija otvorena za pravedan dijalog s državama članicama s ciljem rješavanja problema, no istovremeno neće okljevati da upotrebi sve instrumente kojima raspolaže da bi se zaštitilo poštivanje prava Europske unije. Ovaj novi zakon dovodi u pitanje, odnosno postavlja se pitanje spojivosti sa pravom Europske unije, uključujući i pitanje prvenstva prava Europske unije, zahtjeve koji se tiču neovisnosti pravosuđa i prava na prava e, na upućivanje pitanja Europskom sudu. Komisija trenutno radi na detaljnoj analizi ovoga zakona a da odgovorim i na komentare pojedinih zastupnika, želim ponoviti da je Sud Europske unije donio odluku da je pravosudni ustroj u državama članicama u nadležnosti tih istih država članica, međutim i dalje stoji činjenica da kod e, vršenja te ovlasti država članica o kojoj se radi mora ispuniti sve obveze preuzete temeljem prava Europske unije. Pravo Europske unije zahtjeva da se poštuje vladavina prava, a poglavito neovisnost pravosuđa. Ovo je doista ključno. Naime, poljski sudovi su ujedno i sudovi Europske unije i njihova je svrha pobrinuti se da poljski građani mogu u potpunosti upražnjavati svoja prava koja proizlaze iz zakonodavstva Europske unije. Iz tog razloga me brine ovaj novi zakon i kao povjerenik zadužen za pravosuđe mogu vam pružiti jamstva da će Europska komisija ispuniti svoju ulogu čuvarice ugovora, drugim riječima poduzet će sve potrebne mjere kako bi se zaštitilo poštivanje prava Europske unije. Što se tiče ovog stegovnog vijeća, E, ono i dalje radi usprkos e, odluke koju je donio Vrhovni sud i to nakon presude 19. E, studenog. Vrhovni sud je donio odluku da stegovno vijeće nije sukladno tumačenju nacionalnog prava niti prava Europske unije. Želim samo spomenuti da se odluke Suda Europske unije moraju u potpunosti poštivati, one su obvezujuće, nacionalni sudovi moraju provoditi nacionalno pravo sukladno tumačenju koje daje Sud Europske unije. 4. veljače 2020. godine stegovno vijeće odlučilo je suspendirati prvog suca koji je tražio da se provede ova odluka Suda Europske unije od 19. studenog 2019. godine. E, također mu je smanjena plaća. Vrhovni sud je nadalje donio odluku da Državno sudbeno vijeće nije neovisno i nepristrano tijelo, no vijeće i dalje radi. Primjerice, 31. siječnja odabralo je šest kandidata koji su upućeni u stegovno vijeće, a njih dvojica su trenutni članovi sudbenog vijeća. S obzirom na ovu raspravu želio bih reći nekoliko riječi koje se tiču Ustavnog suda. U recentnom prijedlogu iz 12. mjeseca 2017. godine Europska komisija pokretanjem postupka temeljem članka 7. zaključila da neovisnost i legitimnost Ustavnog suda jesu ugroženi i to teško, što znači da se više ne može djelotvarno zamčiti ustavnost poljskih zakona. Nakon presude Vrhovnog suda i Suda Europske unije. Mnoga tijela su pokrenula sudski postupak. Ova sadašnja situacija dovodi u kaos. E, neki su to rekli među vama. Želim samo odgovoriti da postoji lijek za takvu situaciju. Presude neovisnih sudova moraju se u potpunosti poštivati i to vrijedi za sva tijelo. Zaključno želim dodati da Europska komisija radi na sveobuhvatnom mehanizmu za vladavinu prava Europske unije to će biti jedan preventivni instrument koji će obuhvaćati sve države članice i zapravo će davati rezime događaja u području vladavine prava u državama članicama. Temeljit će se na različitim izvorima informacija da bi se dobila cjelovita slika stvarne situacije na terenu. Na taj način ćemo moći u ranoj fazi detektirati probleme vezane uz vladavinu prava, taj mehanizam će se na isti način primjenjivati na sve države članice. Prvogodišnje izvješće o vladavini prava bit će jedna od ključnih inicijativa u programu rada Europske komisije za 2020. godinu. Priprema tog izvješća već je u operativnoj fazi mi smo uspostavili mrežu osoba za kontakt u državama članicama koje će nam pomoći u pripremi izvješća. Ovo će izvješće također biti sastavni dio novog ciklusa vladavine prava u koji će snažno biti uključeni parlament i vijeće. No, želim istaknuti da ovaj preventivni mehanizam ne može poslužiti kao zamjena za mehanizme poput eh, pokretanja postupka u slučaju povrede prava niti postupka temeljem članka 7. ukoliko se pokaže da je to potrebno. I dalje ćemo nastaviti koristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju da bismo efektivno promicali i zaštitili vladavinu prava u svim državama članicama, uključujući i Poljsku. Hvala povjereniče. E, gospođa Brnjac, izvolite u ime vijeća. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, želim još jedanput istaknuti da predsjedništvo i čitavo vijeće pridaju veliku pozornost eh, temeljnim pravima i vladavini prava. To je doista u središtu naše pozornosti i mogu vam pružiti jamstva da će predsjedništvo pozorno uzeti u obzir stajališta koja su iskazana tijekom ove rasprave. Što se tiče daljnjih mjera, u sklopu postupka temeljem članka 7. premda je vladavina prava jedan od naših prioriteta. Predsjedništvo ne može prejudicirati e, krajnji ishod postupka, tako da ćemo mi dalje nastaviti pratiti razvoj događaja, te ćemo o tome razgovarati na sljedećem sastanku Vijeća za opće poslove. Hvala vam. Hvala, ovime zaključujem e, ovu raspravu. Prije nego što dođemo do sljedeće točke dnevnog reda, jedna najava u skladu s odlukom Europskog vijeća od 28.6.2018. i nakon 31. siječnja 2020. nakon istupanja e, Velike Britanije iz Europske unije, nadležne e, vlasti u Nizozemskoj izvijestili su me o izboru troje zastupnika u Europski parlament stupajući na snagu prvo